ću dvoma govornicima, osobito gospođi Materi, dakle, ja nisam zadovoljna. Očekivala sam e, bolji, veći napredak kada sam započela e, obnašati dužnost e, povjerenice zadužene za rodnu jednakost. moramo biti svjesni šire konteksta u kojem se nalazimo. Netko je rekao da je ovo razdoblje strepnje. Vidimo puno nervoze i nesigurnost u našem društvu i u takvom ozračju ljudi se sve više vraćaju tradicionalnim stvarima i nekim običajima koji su se dokazali kroz vrijeme. Dakle, ovo razdoblje nije doista pogodno za nove koncepte, nove tendencije koje bi mogle biti prihvaćene od šireg društva. I mi smo razgovarali o rezultatima koji su stvarali slab napredak, no želim reći zašto je to, e, da je to jedan od razloga zašto je ostvaren tako slab napredak. Evo jedan primjer, dakle jedan vlada u kojoj nije bila ni jedna žena ministrica, Mađarska dakle, i kao što je gospođa Blinkević juter rekla, imamo i Litvu koja je u istoj situaciji, dakle nema ni jednu ženu ministricu i ljudi i žene u toj zemlji njima kao da ne smeta što nisu zastupljene. Ja vjerujem da ljudi u državama članicama trebaju reći, izraziti što misli i kako se osjećaju zbog takve nejednakosti, dakle nezastupljenosti žena u vladama. Dakle, moramo pomoći ljudima da se izrazi kažu kako žele živjeti. Ja sam se uvijek zalagala za to da se pomogne ljudima da kombiniraju svoje uloge i zato sam bila jako zadovoljna da se radi na inicijativi o ravnoteži između privatnog i profesionalnog života koja otvara mogućnost, da pruža mogućnost da se kombiniraju uloge e, i za muškarce i žene i doma i na poslu i mislim da tome trebamo nastaviti dakle pružiti mogućnost da se unapredi jednakost da, da se ne tolerira diskriminacija na to treba staviti naglasak i treba nastaviti pametne politike koje će kombinirati uređivanje tamo gdje je potrebno. Ja ne mislim da ovdje uređivanje može, regulativa može rješavati probleme, ali treba osvještavati osvijestiti ljude i voditi kampanje protiv. E, druga osoba, gospodin Jurek, ja znam jako dobro što sam rekla o Istanbulskoj konvenciji i o pravu suverenih država da ratificiraju ili ne ratificiraju Istanbulsku konvenciju. Samo želim ovdje ponoviti kako ću i dalje nastavljati objašnjavati kako su neke stvari krivo shvaćene i argumenti koji se zloporabljuju, koji navode ljude na krivi put. Dakle, to ću uvijek prokazivati. Dakle, evo, predsjedniče, kao što vidite, htjela sam biti kratka, a nisam u tome uspjela. Hvala vam. Hvala vama, mislim da ste uspjeli, povjerenice. Hvala vam na vašim odgovorima i hvala vam što ste bili s nama. Kolege, zaključujemo u raspravu. Dobio sam dva zahtjeva za rezoluciju, jedan od odbora FEM, a drugi od kluba zastupnika ECR. Dakle, sutra je predviđeno glasanje, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. A tu se radi o usmenom pitanju komisiji, izazovi politika i strategije za borbu protiv raka kod žena i povezanih komorbiditeta. Autor nacrta usmenog pitanja, autorica je gospođa Ajuto. Izvolite gospođo, imate riječ na pet minuta. Hvala vam, uvaženi kolege, poštovani povjereniče. Svakog dana se tisuće žena bore protiv bolesti stoljeća, raka. To rade i dok istovremeno brinu o svojoj obitelji, dok pokušavaju nastaviti raditi bez obzira na sve. Za njih i za sve snažno tražimo bolji, jeftiniji pristup eh, dijagnostičkim pregledima i liječenju. Podaci Eurostata su alarmantni. Jedan, svaki treći evropljanin razvije jednu vrstu raka tijekom života. Oko 600 tisuća žena umire od tumora svake godine. Od karcinoma dojke njih više od 90 tisuća. Tu je još rak maternice i rak grlića maternice. Znamo, tumori uništavaju sve muškarce, žene i nažalost djecu. Međutim, kada pogađaju nas, žene, pogađaju nas u našoj ženstvenosti, napada naše tijelo i uklanja nam one dijelove zbog kojih se osjećamo ženama, kao što su primjerice grudi. I to znači velike psihološke posljedice koje se često podcjenjuju obzirom na ove velike e, brojke koje govore o smrtnosti, veći je broj onih e, žena koje pobjeđuju ovu bolest. Više od 80% evropljanki kod kojih je utvrđen rak dojke uspjeva preživjeti i njih moramo zaštititi. O njih i njihove obitelji. Naime, poslije bolesti se njihov život drastično mijenja, što zbog invazivnog e, liječenja kao što su kemoterapija ili terapija zračenjem, što zbog kirurških zahvata koje su primorane trpjeti. To donosi e, ne samo fizičke posljedice, mislim na histerektomiju ili mastektomiju, ali to donosi i psihološke posljedice. Zbog toga tražimo od Europske komisije da donese politike i programe zdravstvene programe koji će uzeti u obzir sve ovo navedeno što se nalazi iza ove grozne bolesti. Međutim, želim naglasiti tri važna aspekta. Prvi je prevencija, monitoring i pristup liječenju. Nema sumnja da visoka stopa mortaliteta može biti pripisana činjenici da, da liječenje započinje kasno. Tada je liječenje nemoguće. Svjesni smo da ukoliko se bolest prepozna na vrijeme, da je stopa ozdravljenja viša. Od ključne važnosti je stoga ovdje prevencija kroz e, monitoring. To može obuhvatiti dakle, specifične ili generičke e, skrininge. Prevencija nije uvijek, jedno, nije uvijek jednostavno ostvariti. Često su kontrolni pregledi skupi, a liste čekanja duge. Zato želimo da se nastavi raditi na ovoj temi kako bismo zaštitili zdravlje svih. Drugi aspekt tiče se specifičnih e, liječenja vezanih uz e, ženske bolesti. Mislim pritom na tumor koji pogađa isključivo ženske reproduktivne organe. To liječenje treba voditi računa o tome da se djeluje na organe koji predstavljaju našu ženstvenost, ono što nas čini ženama i stoga se mora voditi računa i o estetskom aspektu, ne samo funkcionalnom. I posljednji aspekt, a ovdje bih htjela da se svi zaustavimo, jest upravo psihološki aspekt i pomoć. S ovim je povezana potreba odgovarajuće pomoći ženama. Onog trenutka kada se napadne žensko tijelo da bi se pobjedila bolest, kada se kiruški uklone neki dijelovi našeg tijela ili naši reproduktivni organi, psihološka pomoć i u naknadnom periodu, dakle nakon zahvata, je od ključne važnosti i mora postati pravo sviju. Ostaviti ove žene samima znači njima otežati oporavak, otežati njihovu ulogu žena i majki. To su uloge koje se ne prekidaju zbog bolesti. E da zaključim, tražim od komisije da izradi jedinstvenu europsku strategiju za sve države članice. To kroz programe skrininga tumora, veće investicije u programe istraživanja i zdravstvenu infrastrukturu. Hvala. Hvala gospođa Juto. A sada molim povjerenika Andruka Itisa da odgovori. Predsjedavića, hvala najljepša. Uvaženi zastupnici. Ako mi dopustite, predsjedavajuća, da ću si malo više od tri minute jer moram odgovoriti na ova jako osjetljiva pitanja. Dopustite najprije da zahvalim vašem domu, a najposlije gospođi Ajuto Danieli E, što je pokrenulo ovo jako važno pitanje e, raka e, kod žena. Kada se radi o tumoru, statistike su zapanjujuće. To je drugi najveći uzročnik smrti u Europi. 2015. od karcinoma je stradalo više od 580 tisuća žena, a prevalencija je sve veća, skoro 4 milijuna novih slučajeva se očekuje samo ove godine no ta bolest e, nije samo u statistici dakle e, šteta tumora jeste u e, trpe obitelji cjelokupna zajednica od prvog pro, programa 2018 E, pokrenute su nove inicijative, više učinkovitih e, prevencija i pojačan su screening i tretman, terapije i skrb. E, ponosan sam na ono što smo stvarali zajedno u borbi protiv karcinoma, zakonodavstvo protiv duhana, zatim Europski kodeks protiv karcinoma, nacionalni planovi za borbu protiv karcinoma i nekoliko primjera konkretnih ostvarenja. Sada ću naglasiti druge primjere u odgovor na vaša konkretna pitanja. Prvo pitanje o pripremi e, strategije na europskoj razini. Dopustite da naglasim da je komisije države članice već surađuju na izradi nacionalnih planova za borbu protiv karcinoma i da se postara da pacijenti među kojima i žena e, imaju visokokvalitetne programe što će obuhvatiti sve aspekte upravljanja borbom protiv karcinoma od borbe protiv najvećih karcinogenih rizikofaktora faktora E, rane prevencije i detekcije e, tumora i pa sve do preživljavanja rehabilitacije nakon e, oporavka od karcinoma. Dakle, to je sukladno sa europskom, europskim smjernicama za unapređenje dakle, prevencije karcinoma što je objavljeno i tu su i preporuke za screening, E, kvalitet, unapređenje kvalitete i e, skrbi na raznih zajednica, dakle zatim e, rehabilitaciju istovremeno zajednički istraživački centar pruža europske smjernice za rak dojke i imamo zadnje indikatore gdje se kvantificiraju opterećenja koja predstavlja karcinom u Europi i ovo je europski sustav e, koji e, obradio, koji govori dakle o svemu tome detaljno. Povr toga Europska komisija podržava napor država članica za cijepljenje pa i za cijepljenje e, humanog papiloma virusa i hepatitisa koji, imaju, koji su razne uzročnici karcinom kod žena. Dakle, ja, ja vas molim da svi budete jako aktivni e, za, u akcijama tog cijepljenja, jer se tu radi o preventivnom djelovanju protiv e, pojave karcinoma i od usvajanja uh, u pre, preporuka vijeća došlo je do pada uh, raka dojke e, u brojnim državama članicama. Naravno, bilo bi dobro da u svim državama članicama se to e, smanjuje, ali evo, hepatitis je puno e, manji. U prethodnom desetljeću prosjek žena koje su napravile dakle, analizu, preventivnu analizu za karcinom dojke je puno veći i razina screeninga je prešla sa 54 na 60% i to ima konkretan utjecaj e, na rezultate za borbu protiv karcinoma dojke i tu, tu se to utječe i na učinkovitost e, terapije i tretmana. Zatim, da li komisija namjerava pripremiti e, standarde, to je vaše drugo pitanje. Posjećam da je Europska komisija inicijeva za rak dojke izradila smjernice gdje se pokriva sve od screeninga pa do e, kraja e, postupka i tu su isto tako i europske smjernice za kvalitetu pomoći i screening koje su ažurirane također, no smjernice, preporuke i najbolje prakse moraju biti provedene u praksu od provedbe konkretnih rješenja u državama članicama, a mi puno toga činimo kako bismo protakli države članice da na terenu to najbolji način provode i to će polučiti najveće promjene na terenu. I tu imamo novu eh, skupinu eh, za upravljanje tim problemima i tako se rješavaju problemi na konkretan način i tako se savjetuje države članice u konkretnim slučajevima, dakle se govori što se može napraviti jer naravno imamo samo taj jedan alat. Eh, tu se savjetuje na temelju najbolje prakse kako, e, kako se to može pre, provesti i na teren i imamo novi okvirni program za istraživanje kojim se u Europi uvodi koncept e, e, novih inicijativa, dakle tu se radi na istraživanju karcinoma, na primjer kod djece, kod djevojčica, dakle to. I treće pitanje da li komisije država članice namjeravaju voditi kampanje za prevenciju e, karcinoma? To je pravovremeno dobro pitanje. Pustite da vam kažem da je prevencija ugaoni kamen našeg e, truda i napora. Znamo da je prevencija bolja od lijeka, ali kako možemo e, to napraviti? Dakle, komisija i dalje radi s državama članicama i sa međunarodnom organizacijom za prevenciju karcinoma i radimo na promociji i prevenciji Europskog kodeksa za borbu protiv karcinoma. Dakle, to je jako moćno, moćan alat, jednostavan i tu imamo 12 e, poruka kako smanjiti e, opasnost od karcinoma, dakle, e, koje se tiču prehrane, duhana, vježbanja i tako dalje. To su jako jednostavne poruke, učinkovite. Tu isto tako program screeninga i E, navodi se ljude da e, se cijepe, da cijepe djecu protiv hepatica B i HPV. Takve inicijative pružaju informacije u, na jednostavan i jasan način, što je od ključnog značaja, dakle, da se smanji opasnost e, od karcinoma. No počne države članice da više učine u duhu suradnje, te da organiziraju kampanje o osvješćavanju opasnosti od karcinoma kroz postojeće E, programe i na javnim mjestima, kao što, na primjer, kada sam išao, išao sam avionom e, iz Brisela u Poljsku i, i, i stewardesa je objašnjavala ženama e, da mogu ići na testiranje karcinoma dojke. Dakle, to je jako dobar primjer. To je, to je govoreno putnicima i u okviru europskih e, izbora ova tema mora biti na visokoj ljestvici prioriteta u javnoj raspravi. Predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, ostvarili smo napredak, ali moramo više toga raditi kako bismo zborili protiv karcinoma, moramo raditi na istraživanju i inovativnom radu kako bismo poboljšali kvalitetu života pacijenata, moramo raditi na sprečavanju karcinoma i promovirati pozitivne životne e, e, izbore zdrave, izbore, zdrav život. To je od ključnog značaja. No, nitko ne govori o integriranom pristupu u borbi protiv karcinoma. I za kraj evo, želim e, pozdraviti eurozastupnike koji se bore e, koji su pokrenuli manifest za borbu protiv karcinoma i koji s prvenstvom bavi e, prevencijom i s vama želim surađivati na prevenciji i kontroli karcinoma osobito kod žena. Hvala vam. Uh, Hvala vam uh, povjereniče na ovom sveobuhvatnom uh, odgovoru.

Hvala vam. U Slovačkoj svake godine registriramo 30.000 novih slučajeva karcinoma. Riječ je o najsmrtonosnoj bolesti. Međutim, trenutno ne znamo točan broj ljudi koji je diagnosticiran sa karcinomom. Treba nam jedinstveni onkološki registar treba se nastaviti sa prikupljanjem tih podataka već od ove godine. Nakon godina napora liječnika i udruga pacijenata, screening, odnosno programi prevencije se uvode i to kada je riječ o raku dojke, raku debelog crijeva i grlića maternice. Rak dojke je najčešći oblik karcinoma kod žena u Slovačkoj. Nažalost, velik broj tih slučajeva se dijagnosticira u kasnoj fazi. Velik broj žena nepotrebno umire. Pozdravljam uvođenje testova koji će dakle, podrazumijevati i poziv za, na mamografiju u zato ovlaštenim centrima. Postoje neki mitovi koji govore da je mamografija opasna i to sve treba prekinuti. Važno je da se rak uhvati u ranoj fazi. Ovaj screening traje tek nekoliko minuta i može spasiti ženi život. Ovdje bih apelirala na sve žene, nemojte se bojati, nemojte da vas je strah i odite na kontrole. Hvala vam. Dvije i pol minute, zastupnica Viring voorzitter hvala vam povjereniče kolege i kolegice u politici postoje brojni izazovi postoje brojni izazovi i kada je riječ o poboljšanju života dakle žena koje su preživjele karcinom jedan od prvih izazova je upravo kvaliteta skrininga koji bi trebalo harmonizirati diljem cijele europske unije Rana, rano otkrivanje može e, značajno smanjiti e, broj pacijenata koji će izgubiti život. Žene se tijekom liječenja bore protiv e, nesanice, protiv depresije, gubitka apetita, na koncu gubitka volje za životom, nuspojave. Terapija mogu dovesti do rane menopauze, to znači za neke žene da postaje gotovo nemoguće da postanu majke. Sa ovom inicijativom Transforming Breast Cancer Together je, možemo promijeniti stvari i zato ju podržavam. Dakle, bez obzira na stranku, na zemlju, moramo se zajedno boriti za ovo, moramo razmijeniti dakle, informacije, razmijeniti najbolju praksu vezanu uz borbu protiv raka, borbu protiv raka dojke. Žene zbog terapija izbivaju sa posla, neke od njih čak gube radno mjesto, te zato mogu podržati sve inicijative dakle koji idu u tom pravcu da se to ne dovodi, da se to ne dogodi nakon što se žena oporavi treba biti na raspolaganju i neka e, financijska pomoć, ako treba potpora, kao da se bolest nije dogodila. Zahvaljujući istraživanjima došlo se do poboljšanja u terapijama, rane diagnostike tumora i e, tražimo dakle zajedničku politiku na europskoj e, razini. Hvala vam, zastupnica Valina. Hvala vam. Nalazimo se u 21. stoljeću i ne možemo dozvoliti da se ekonomski interesi farmaceutske industrije nađu ispred javnog zdravlja, dakle zdravlja naših sugrađana. Kao što vidimo i čitamo, kako kaže Europski ombudsman, postoji velik broj sastanaka između raznih lobista i Europske komisije, ima tu raznih pokroviteljstava koji dolaze iz sektora zdravstva. Vidimo e, probleme koji se događaju na terenu. Evo najnoviji slučaj su problematični implantati, dakle koji su se našli na tržištu u Francuskoj. Na medicinskim proizvodima ne nalazimo uvijek odgovarajuća upozorenja. Sada e, govorim o jednom slučaju kojim ćemo se baviti na odboru peti. Slično je, slična situacija i sa borbom protiv raka. Tu je potreban snažan zdravstveni sustav, javni zdravstveni sustav i odgovarajuća financijska potpora. Moramo se potruditi da, Europska da Evropska komisija dakle, podupire razmjenu E, dobre prakse i da se usklade zdravstveni programi dakle vezani uz boru protiv ove bolesti. Nadalje, države bi trebale imati jednu općenitu viziju, dakle situacija vezana uz boru protiv ovih bolesti. Tu mora biti, biti stavljeno na raspolaganje i dakle odgovarajuće svote novca, ali se treba ocijeniti i kvalitetu medicinskih proizvoda koji se stavljaju na tržište. Na koncu institucije i države članice trebaju na učinkovit način koristiti novac iz strukturnih fondova i dakle iz svih fondova koji su na raspolaganju, a koji, iz kojih se ulaže dakle u istraživanje i inovacije, a to se odnosi i na zdravstveni sektor. Hvala lijepo. Zastupnica Rivazi nije prisutna. Idemo na sljedećog na listi to je zastupnica Kozlovska Rajević. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, dragi kolege, bolesti poput karcinoma su rezultat industrijske proizvodnje hrane, zagađenja okoliša, vode, zraka i tako dalje. Sve to dovodi do pojave bolesti kao što su tumori. Stoga je potrebno djelovati sveobuhvatno. Drago mi je da ovo izvješće pred nama, da o njemu raspravljamo, da postoje neke konkretne mjere koje se odnose na prevenciju i na liječenje. Drago mi je također čuti da se preporuča ova europska strategija borbe protiv e, raka i da se ona djelomično i provodi. Potrebno su nam naime zajednička rješenja, a potrebni, potreban nam je pristup najboljoj zdravstvenoj usluzi. Dakle, žene, bez obzira na to da li žive na istoku Europe ili u središnju Europe, treba imati se pravo na jednaku liječničku pomoć. Hvala lijepa. Hvala. Zastupnica Višnjevska, jedna minuta. E, pani przewodnicząca, Hvala Dame i gospodo, svaki treći europljanin će se susresti sa nekom vrstom raka i svake godine milijun i tristo tisuća ljudi umire od posljedica ovih bolesti. Glavni oblici raka kod žena su rak dojke, rak maternice i rak grlića maternice. Imamo Europsku strategiju za borbu protiv raka, riječ je o izuzetno korisnoj strategiji, međutim postoje velike razlike između standarda i sustava dijagnostike između e, srednje, istočne i zapadne Europe. Tu moramo nešto poduzeti. Moramo ujednačiti dakle, situaciju. Moramo promovirati e, zdrav životni standard i tako dalje. Hvala vam. Zastupnica Šojdrova. Hvala. Statistički podaci su jasni. Rak je ubojica 26% svih smrtnih slučajeva u EU uniji može se pripisati nekoj vrsti raka. Međutim, postoje velike mogućnosti za suradnju na europskoj razini vezano uz borbu protiv ove bolesti. Htjela bih zahvaliti povjereniku koji nam je evo i večeras i naveo koje su sve to europske inicijative. Rekao je da će se dodatno zalagati, vidi se da razumije što je to što treba, što se treba poduzeti da bi se pomoglo pacijentima. Jedna od, jedan od najčešćih oblika raka jest rak dojke, Prevencija mora obuhvatiti dakle zdrav način života, zdravu prehranu, screening, dakle rane dijagnoze. Tu je Europski socijalni fond iz kojeg se mogu povući e, sredstva da bi se ovo provelo. Hvala lijepo. Zastupnik Zamit Dimek. Gospođo predsjedateljice, Uvaženi zastupnici, kako smo i čuli na početku rasprave, govorimo o izuzetno važnoj temi. Riječ je o bolesti stoljeća. Na Malti imamo 2000 novih slučajeva svake godine i 900 smrtnih slučajeva svake godine. Od ovih 2000 slučajeva, njih 350 su slučajevi raka dojke stopa preživljavanja je 78% više od evropskog prosjeka i to e, prikazuje dakle uspjeh e, preventivnog skrininga stanovništva. Međutim, problem koji imamo je da se ne odazovu svi na poziv na screening. Tu surađujemo sa nevladinim organizacijama. Oni su nas posjetili ovdje u parlamentu, rekli su kako stvari učiniti učinkovitijima. Također moramo ulagati u kvalitetnije lijekove, u istraživanje, u razvoj. Moramo omogućiti svojim sugrađanima bolji, zdraviji život i zdraviju prehranu. Hvala lijepo, imam sedam javljanja za riječ. Svima ćemo dati priliku da kažu što misle zastupnica Zaborska. tak ako pani Ajuto, a ja sam presvedčená... Hvala vam. Kao i kolegica Ajuto, vjerujem da kada je riječ o borbi protiv raka, da se još puno toga mora učiniti. Moramo se osigurati da je na raspolaganju dakle, rani sustav e, otkrivanja raka, dakle dijagnostika, e, liječenje, da sve to postane dijelom europskog standarda i tom standardu moraju pristupiti sve države članice. Također mora se učinkovito pomoći obiteljima. Međutim, nažalost, to danas nije slučaj. Dalje postoje velike razlike između srednje i istočne Europe i zapadne Europe. To je vezano uz liječenje svih vrsta raka i to je neprihvatljivo. Također moramo se sjetiti da je rak bolest koja ne bira svoju žrtvu. Ja ću podržati amandmane kolegice Petir i tekst rezolucije. Hvala. Četvrti veljače je bio dan svjetske borbe protiv raka. Iskoristili smo da, ga, da govorimo o programima prevencije i o tome kako ta bolest utječe na naše obitelji. Moja odgovornost je naglasiti e, mjesta gdje bi Evropska unija mogla učiniti više kada je riječ o borbi protiv ove bolesti. Rak izaziva velike patnje kod žena. Imamo slučajeve da dakle, u kojima u određenim industrijama žene mogu biti izložene određenim kemikalijama i to može povećati učestalost od nekih oblika raka i zato bi političari diljem Europe trebali razmisliti o tome što možemo učiniti da se spriječe takve vrste, da se spriječi ta vrsta izloženosti. Moramo stvoriti uvjete koji će omogućiti bolju zaštitu od tih kemikalija. E, žene ne bi smjelo boljevati zbog posla kojim se bave. Hvala lijepo, zastupnik Marijas. Hvala. Dvadeset šest posto svih smrtnih slučajeva u Europskoj uniji mogu se pripisati nekoj vrsti raka. Vidimo iz današnje rasprave i od, iz podataka koje dobivamo iz istraživanja da su glavni oblici e, raka e, danas u Europi, rak dojke, rak grlića, maternice i možemo više uložiti u programe prevencije. Mislim da je to nešto na što bi se trebali koncentrirati. Dakle, screeninzi, testovi za žene, pristup slobodnim ili eh, jeftinim zdravstvenim uslugama. Sljedeći korak bi trebala biti i eh, psihološka pomoć, potpora. To je naročito potrebno kada govorimo o primjerice o raku dojke. Hvala lijepo. Obrigada, O a doença Hvala vam. Rak e, pogađa velik e, broj žena, donosi značajne fizičke i psihološke posljedice za njih i zbog svega toga im trebamo pružiti potporu, pružiti potporu njime i njihovim obiteljima. One trebaju imati pristup besplatnoj univerzalnoj zdravstvenoj usluzi i ove politike ne bi trebalo rezati u ime štednje. 40 tisuća e, ljudi u mojoj zemlji tražili su pristup zdravstvenim uslugama, tražili su pristup ranoj dijagnostici, rehabilitaciji, tražili su da se to financira europskim novcem. Od ključne važnosti je upravo prevencija, rana dijagnostika, mamografija, potom e, detektiranje humanog papiloma virusa, utvrdilo se da kada je taj virus prisutan u tijelu da može e, danas sutra dovesti do razvoja neke vrste karcinoma. Moramo imati na umu mlade žene prije svega. Hvala lijepo. Sljedeći govornik. Gospodine Polčak, na minutu izvolite. Hvala lijepo. Ja bih prvo htio odati priznanje svemu onom što je povjerenik rekao, jer svi smo mi e, svjesni koliko je važna prevencija, koliko je važna promjena načina života, koliko je važna potpora pogođenim obiteljima. Evo u Češkoj republici imamo jedan slučaj Luciju koja ima 28 godina, dijagnosticirali su je rak grliča maternice i ona, nije, ona se nije bojala javno o tome progovoriti. I rekla je svima ne budite ludi, ne budite E, ustrašeni nepotrebno ili se sramili, nego idite na kontrole redovno, govorite o tome. Tisuće milijuni žena u Europskoj uniji trebaju ići redovno na preventivne preglede, jer to je naravno najvažnije za jednu uspješnu terapiju, ali htio sam samo upravo to podijeliti kakav je taj primjer Lucije bio iz Češke koja je zaista mnoge potaknula na e, preventivne preglede. Hvala sada gospođa Cabezon Ruiz. Žene vrlo često nemaju uopće pristup liječničkoj njezi. Mi znamo da svaka peta žena u Europskoj uniji E, prolazi kroz neku vrstu e, boljeva od neke vrste raka. Znamo da se recimo u zemljama to mijenja, ali uglavnom svi su pogođeni. Znamo da posebne vrste raka, ako pogotovo u mladosti kad žene pogode, dovode do neplodnosti i do teških psihičkih e, problema. Naravno, to pitanje treba uvijek uzeti u obzir i Evropska unija tu treba recimo kao koordinator i zapravo kao predvodnik u svemu tome djelovati. I kako što se odnosi na znanstveno, što se odnosi na znanstveno istraživanje, ali i na terapiju i dostupnost svemu. Hvala lijepa

i doista sam zahvala na vašim e, vrijednim inputima, da vam kažem još nešto. Recimo, medika, medicinski uređaj, kao što su proteze i svašta ostalo, je došlo dotle. Mi sad radimo procjenu zdravstvenog stanja i imamo inovacije u tretmanu raka. Imamo u našim rukama da dalje nastavimo regulirati kompletno naš e, okolinu i sve ove probleme koje nas muče. Mi smo recimo uključili jako puno novih karcinogena na popis zabranjenih tvari i recimo kad se govori o sigurnosti na radnom mjestu. Zatim endokrine disruptore, borba protiv duhana i tako dalje. Zatim mogućnosti da se regulira reguliraju pesticidi Dakle, vidite, mi na svim područjima radimo protiv toga i hvala vam puno. Vi ste svi puno učinili u preve, za prevenciju protiv raka. Naravno da je za to potreban jedan sveobuhvatan odgovor čitave Evropske unije koji ćemo mi koordinirati. Naravno i financijska sredstva. Ali Evropska unija investira oko 2,8 milijardi eura. Investirala od 2007. na prevenciju od raka to je izračunato, vidite, mi idemo napred, mi napredujemo. Oko 440 milijuna je u proteklih deset godina investirano u specifično znanstveno istraživanje i to pogotovo kod raka grudi i raka reproduktivnih organa. Zatim, pitanje pristupa podacima, to je jako bitno. Želimo vas obavijestiti da smo prošlog tjedna usvojili preporuge o tome kako će se stvoriti jedan siguran sustav koji će omogućiti građanima da elektronički dođu do savjeta, konzultacija i pomoći da se mogu recimo razmjenjivati iskustva u zemljama članicama i naći lakše pomoći, dostupnost pravom tretmanu. I zatim, taj tretman od raka više nije samo da bi ljudi preživjeli, nego mi danas svojim terapijama i svojim načinom mječničke e, i medicinske skrbi omogućujemo ljudima da se vrate u svoj život, u na posao, u obitelj, svuda i da se kompletno normalizira sve nakon takvog e, jedne, jednog tretmana. Naravno, vi znate da 900 2018. E, se i na razini vijeća o tome počelo govoriti, šefovi vlada i država. Dakle, mi imamo i političku volju na našoj strani da se ide napred, kao i svih nacionalnih vlasti. Prema tome, mi napredujemo i hvala vam i na vašoj pomoći. Hvala lijepo, povjereniče. Sad ćemo zaključiti ovu raspravu i glasanje o ovoj rezoluciji će se sutra ujutro održati. A sada imamo zajedničku raspravu. I ja sada samo da pričekamo da se zamjene povjerenici prije nego što vas uvedem u sljedeću temu. Dakle, zajednička rasprava odnosi se na prava E, pripadnika LGBTI zajednice. I sad imamo usmeno pitanje Vijeću i Komisije o pravima interseksualnih osoba koje je podnio e, Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Imamo i pitanje za Komisiju kakva je budućnost popisa mjera e, koje se žele do 2023. poduzeti kako bi pripadnici i zajednice doista mogli ostvariti svoja prava i izbjegla se svaka diskriminacija. Prema tome, sada ćemo autora tih e, u ime Odbora za građanske slobode, Klodu su dati riječ da nam predstavi ovo usmeno pitanje. Hvala lijepo, dragi povjereniče, drage kolege. Mi sad prelazimo na ovo pitanje diskriminacije protiv ljudi pripadnika LGBTI zajednice. To je jako važno što smo uvrstili ovo upravo danas u dnevni red. Znam da mnogim ljudima ovdje vrlo stalo do te teme, jer doista mi znamo da su da je upravo i ovaj parlament učinio puno za njih i da smo i zato to stavili na dnevni red. Posebno želim upozoriti na jedan aspekt borbe protiv diskriminacije LGBT i a to je opće to je jedan prvi da se u ovom parlamentu o tom aspektu raspravlja. Mi smo inače u Vijeću Europe i parlamentarnim skupštinama o tome raspravljali, a ovo je prvi put da se svakodnevna diskriminacija s kojom se suočavaju interseksualne osobe da se o tome raspravlja ovdje u Europskom parlamentu. I mislim da je to vrlo važno i vrlo značajno također. Dakle, Usmeno pitanje koje iznosim u ime odbora za građanske slobode odnosi se na jedan problem koji, o se stvarno ne govori često, ali jako bitan. Zašto? Zato što upravo on može pokazati e, kakva je situacija, kako se naša zajednica odnosi prema ljudima koji su posebno krhke, Ljudi koji su interseksualni. I to ljudi koji nema, nema ih samo Uniji puno, nego i globalno a znamo da već iz iskustva i povijest nam pokazuje da su upravo kršenje njihovih prava i diskriminacija takvih ljudi vrlo česti. Ljudi se, takvi ljudi se e, suočavaju sa teškim kršenjima i povredama njihovog integriteta, smatra ih se da su bolesnima, da ih treba popraviti. Vrše se takozvane kirurgije za normalizaciju seksualno tih, odnosno spolno tih ljudi a znamo da su takvi dakle, ljudi ročni u barem 21 zemlji članice. Zatim, ti ljudi su zaista stigmatizirani, diskriminirani i na radnom mjestu izloženi su različitim vrstama zlostavljanja i progona. Otežan im je pristup bilo kakvoj usluzi, uključujući i medicinskoj. Ali još uvijek nema pravne zaštite dovoljne koja bi njih e, mogla dakle zaštititi, a osim toga ni njihov status interseksualnih osoba nije sasvim jasan u većini članica. Mi zatim pozivamo da se prestaju, da se depatologizira e, stanje i e, položaj, status takvih ljudi. Mi znamo da je u nekim zemljama članicama došlo do stanovitog napretka, ali u previše zemalja članica je nedovoljan napredak. Mi tražimo da se interseksualne osobe priznaju i imamo isto tako i odredbe o tome koje smo predvidjeli da se pruži jedan consulting, dakle jedno savjetovanje koje bi se omogućilo i kako bi se općenito javnost senzibilizirala na pitanje i problem interseksualnih osoba. Danas, gotovo deset godina nakon što, kao što smo čuli od povjerenice, nakon što se počelo o tome raspravljati, mi još uvijek nemamo nikakav pravni akt u vezi s tim. Ja znam da je povjerenica e, to i rekla u našem odboru, zapravo preuzela tu obvezu na sebe da se nešto učini, ali zaista što možemo napraviti da se ta direktiva e, od, protiv diskriminacije konačno donese i proširi naravno interseksualne osobe. Zatim što možemo učiniti da su seksualne, e, spolne, da kažemo, karakteristike ne izazivaju govor mržnje, niti zlostavljanje ili otvoreno naselje. Mi znamo da recimo e, kod e, djece koja se rađaju, a nemaju jasnih spolnih obilježja, se svašta događa u dobrom dijelu zemalja članica se moraju odlučiti upisati ih u registrirati ih pod nekim spolom u matične knjige primjerice a u drugima ih se tjera na prisilne operacije zato je jako bitno i to bez njihove izričite privole bez njihove informiranosti i informirane privole stoga je jako dobro da o tome danas ovdje govorimo Mislim da se moramo pobrinuti za ove najkrhkije skupinu u našem društvu koja se zaista suočava s diskriminacijom. Mi se ne bojimo ustati protiv svih tih diskriminatora i zbog toga sam vrlo sretan i ponosan što se ovo usmeno pitanje danas ovdje iznosi i vama postavljam. Hvala. Sada riječ ima gospođa Koraca Bilt na tri pol minute. Na minutu i pol. Hvala lijepo. E, dragi su autori, povjerenice, predsjedatelje. LGBTI, zašto stoji ono i? Na to dodano stoji i ne za ideologiju, nego za interseksualne ljude. E, ima ljudi koji jako pate od diskriminacije i nasilja i to od najranijeg djetinstva. Ja sam jedan od autora u ove, po prvi puta sročene e, rezolucije, teksta rezolucije o interseksualnim ljudima Djeca se recimo podvrgavaju e, kirurškim zahvatima bez informiranog pristanka, što naravno onda i oštećuje njihova reproduktivna prava i mogućnosti. A zamislite da je to vaše dijete. Predsjedajuća, s obje strane Atlantika cijela agenta ljudskih prava je zapravo pod opsadom izložena napadom. Vidimo da smo izloženi groznoj homofobnoj retorici i to retorici ekstremne desnice koja diskriminira sve što je malo drugčije, a diskriminacija na temelju seksualne orijentacije roda ili spola ne bi smjela imati ni malo mjesta u modernom društvu. I stoga se slažem s onim što je rekao Claude Moraes. Direktiva protiv diskriminacije se mora donijeti, mora se napredovati s tim dosijama i stvarno je neprihvatljivo da to vijeće već godinama blokira. Prečesto su pripadnici LGBTI žrtve bullyinga, zlostavljanja, stereotipa, stigmatizacije i nasilja, ako ćete otvorenog. Prema tome, Evropska unija se mora zauzeti za otvorena društva i mora preuzeti vodstvo u toj borbi globalno. Moramo se zauzeti za naše vrijednosti, tolerancije, jednakosti i raznolikosti kao i jednog ravnopravan pristup pravosuđu i pravdi. E, ali to nije dovoljno. Mi moramo ujediniti naše snage kako bi promijenili i mentalitet i atmosferu oko nas i predrasude koje vladaju. I moramo naravno i dosje sa cijelom direktivom protiv diskriminacije ljudi iz LGBTI zajednice staviti na hitan dnevni red i to se mora napredovati. Povjerenice, trebate donijeti mjere koje će promovirati prava LGBTI zajednice u Europi i u svijetu. I morate jasno spoznati u ime komisije, dakle jasno dati do znanja da su to ljudska prava koja su tu ugrožena kad se krše prava LGBTI zajednice. Hvala sada gospođa Bjork na dvije minute. Hvala lijepo. Diljem svijeta ljudi pate od diskriminacije, od zločina iz mržnje, govora mržnje, prijetnji, nasilja. Pripadnici lgbti su ti koji su najviše izazvani i pripadnice njihovih obitelji. Svi su oni zapravo subjekti različitih eh, zlostavljanja, a zatim nekih oblika, ako hoćete, i genitalne spolne mutilacije, ali i prisilnih kirurških zahvata. Bilo je napretka koji je postignut zahvaljujući solidarnosti različitih skupina, ali isto tako ima zemalja koje idu u potpuno krivom smjeru ljudi koji su u organizacijama koje se bore za njihova prava, prava i zajednice, isto bivaju napadnuti. I sve ih se, pripadnici i zajednice smatraju da su nakaze vrlo često jer ih se do toga dovelo i da nisu poželjni. E, mi se moramo zauzeti za njih, moramo iskazati solidarnost sa svim njima. Jer ljudi koji su recimo invalidni, njih smo prihvatili, ali zašto ne i ove ljude? Za Boga, ljudi su različiti. Stoga tražimo više političke akcije. Političari se mogu čak i složiti sa nekim malim popuštanjima, koncesijama, e, primjerice kod Orbana i drugih, to smo već vidjeli, ali to nije dovoljno to je zapravo vrlo lažno. Mi tražimo pravu, sveobuhvatnu strategiju da se zaštite prava LGBTI zajednice i prema diskriminaciji ili prema kojem novom zakonu antidiskriminatorskom. Želimo zaustaviti govor mržnje ili zločin iz mržnje protiv tih pripadnika. Želimo zaštititi djecu diljem Europe, ali i izvan Europe. I mislim da nakon izbora u svibnju, kada se ponovno okupimo, onda ćemo morati prijeći na političko konkretno djelovanje. Moramo napredovati s tim dosijem. Jer naša tijela, naši životi, naši snovi, naši zahtjevi, naša očekivanja, to je sve u pitanju. Jer ovo vidite sada prava šansa da nešto učinimo i da prekinimo sa onim stari, starim idejama o tome šta stvara rod, šta spol, šta je šta i šta je status čovjeka. Ljudi su različiti. Hvala lijepo na dvije minute, gospodin Vjoti. Hvala vam. Dozvolite mi da kažem uh, za početak da će ova dva pitanja vjerojatno zaključiti rad uh, ovog uh, saziva, ovo ovaj zajednički rad brojnih kolega. Dakle, naše međuskupine za prava LGBT i zajednice. Putem ove rezolucije želimo pozvati Europsku komisiju da zajamči da LGBT i prava budu prisutna dakle u idućem programu rada. Moramo se osigurati da će se pratiti dakle, provedba, da će se još više poboljšati e, zaštita dakle, pripadnika i zajednice, da će se promovirati jednakost. Prava ovih osoba sada nisu jednako zaštićena u cijeloj Europskoj uniji. Europska unija, nažalost, e, ne raspolaže dakle, globalnom zaštitom protiv diskriminacije koja se temelji na e, LGBTI pravima. Njihova prava nisu priznata niti u cijeloj Europskoj uniji. Imamo situaciju da se te ljude sterilizira u osam država članica, a u nekim zemljama članicama se traži potvrda o mentalnom zdravlju. Interseksualna djeca su podvrgnuta postupcima seksualne normalizacije inovativni instrumenti poput stupa socijalnih prava se ne provode. Za, moramo zaštititi prava dakle svojih građana od svih vrsta diskriminacije i to horizontalnom direktivom koja je evo blokirana već deset godina. Moramo zajamčiti dakle slobodu kretanja obiteljima ovih ljudi tražit ćemo svoje odgovor ako